Państwa, z Dame i gospodo, dobar dan. Započinjemo ovaj sastanak e, s nešto malo zakašnjenja. Zahvaljujem gospodina Jara koji je već ovdje s nama u sali. Danas imamo izvanredni sastanak koji se tiče nekoliko točaka koje ćemo obraditi na plenoj sjednici. Nadam se da u buduće nećemo imati takvu situaciju. Čini mi se da nema primjedbi što se tiče dnevnog reda, dakle smatramo ga usvojenim. Podsjećam vas da se ovaj sastanak prenosi online. Imamo simultano prevođenje na sve jezike osim na estonski, malteški, slovački i irski. I sada sljedeća točka na dnevnom redu. Dajem sada riječ gospodinu Jaru. U svakom slučaju htio bih vas obavijestiti o onome što je rekao predsjednik Šulc. Jučer je preminuo zastupnik Bonanno koji je radio i unutar našeg odbora. Ovu smo informaciju dobili iz prve ruke od onih koji su ga poznavali osobno. Oni su to već znali. Htio bih e, da izrazimo našu sučut e, i njegovim najmilima i to minutom šutnje. Tak są losy ludzkie. Proszę Państwa, To je sudbina, što reći. Kolege i kolegice, kao što sam rekao, sada bih dao riječ gospodinu Jaru, vidim da je on ovdje u dvorani. E, gospođa Selenova, imate riječ. Hvala, predsjedavajući. Htjela sam jednostavno da se uvede u zapisnik moje negodovanje zato što se ovaj sastanak događa istovremeno sa plenarnom sjednicom na kojoj se raspravlja o poljoprivredi. Ne razumijem kako smo došli do toga. Mi odlučujemo o tome hoćemo li sudjelovati na sastanku odbora za poljoprivredu ili ćemo prisustvovati raspravi na plenarnoj sjednici koja se odvija u ovom istom trenutku. Htjela bih da se u buduće ne ponavljaju ovakve situacije. Hvala. Hvala lijepa. Vi ste potpuno u pravu. Kolegice, i ja se slažem s vama, ne bi trebalo biti tako. Rekao sam sam u samoj uvodnoj izjavi upravo to i nadam se da ćemo u moći izbjeći ovakve situacije. Ipak imamo i neke e, tehničke uvjetovanosti zbog kojih moramo donositi određene odluke. Nadamo se da u buduće to nećemo morati činiti. Gospodin Jar ima riječ. Hvala predsjedavajući. Imam tri stvari koje bih htio istaknuti. Kao prvo, e, želim se zahvaliti, nakon toga ispričati i onda e, reći jednu najavu. Kao prvo zahvaljujem svim kolegama i kolegicama iz ovog odbora. Zahvaljujem posebice izvjestiteljima u Sjeni. Mi smo organizirali tri sastanka izvjestitelja u Sjeni i moram reći da sam svaki put naučio nešto novo. Zato zahvaljujem na suradnji koja je bila vrlo konstruktivna. Što se tiče stabilizacije proračuna, mi smo se dogovorili i konstatirali smo sljedeće. Ako budemo imali više nadležnosti za ovaj odbor, onda ćemo trebati sve revidirati. Imamo mnoge amandmane koje smo zaprimili. Oni su bili vrlo zanimljivi. Međutim, tijekom sastanaka izvjestitelja u Sjedni, mi smo ustanovili da e, bi bilo bolje te amandmane ne uzeti u obzir, zato se ispričavam kolegama i kolegicama. U svakom slučaju njihove sugestije bit će vrlo korisne u budućnosti. I još jedna najava za tajništvo. Amandman 59 je povučen Imamo još jedan umesni amandman u e, stavku broj 10 i usmeni amandman e, na 131. Ovi usmeni amandmani trebali su biti uvršteni u popis, e, birački popis. Mislim da su oni svakako ovdje upisani, treba će ih istaknuti u prikladnom trenutku. Zahvaljujem svima. Pregovori su se odvijali vezano uz sedam kompromisnih amandmana i oni su dobili široku podršku izvjestitelja u sjeni. Obično zahvaljujemo nakon glasovanja. Radi se o mišljenju koje je vrlo bitno zbog svog sadržaja i nadam se da ćemo ovu kvalitetu naći u svim izvješćima koji nas očekuju do kraja našeg mandata. Mislim da nema primjedbi što se tiče usmenih amandmana koje je predložio e, izvjestitelj. Dakle, sada prelazimo odmah na glasovanje. Amandman broj 1. koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Broj 2 za. Usvaja se. 3 za. Usvaja se. 4. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Kompromis? Ne. Amandman broj 5. U dijelovima prvi dio. Tko je za? protiv, odbija se, drugi dio za, usvaja se, kompromis A. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje o kompromisu A. Jedan glasač Aldea je viška, dakle jedan glasač Aldea treba izvući karticu. U redu, zatvaram glasovanje. Sada je u redu. Zatvaram glasovanje. Hvala. Ovaj se kompromisni amandman usvaja. Amandman 18 koji je za, protiv. Odbija se 17 za, protiv. Odbija se. Amandman 19. Za. Usvaja se. Amandman 20. Ne. Ne razmatra se. 21. Gospodina Kaputa. Tko je za? Usvaja se. Amandman 22. Za. Protiv. Odbija se. 23. Za protiv, usvaja se. 24 za, usvaja se. 25 za, protiv, odbija se. 26 za, protiv, provjera elektroničkim putem. Amandman 26. Otvaram glasovanje. 26. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Čak i uz malo nejasnoće. 29 za, protiv, odbija se. 27 za, protiv, usvaja se. 28 za, protiv, Odbija se 30 za. Protiv. Odbija se 31 za. Protiv. Odbija se 32 za. Protiv. Odbija se 33 za. Usvaja se. 34 za. Usvaja se. 35 za, protiv, odbija se. 36 za, protiv, odbija se. 37 za, protiv, odbija se. 38 za, protiv, odbija se. 39 za, protiv, odbija se. 40 Netko u dvorani tražio je provjeru elektroničkim putem o broju 39. Dakle, glasujemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jasno da je odbijeno. 49, kaže predsjedavajući, ali onda kaže ne. 40, koje je za? Protiv? Odbija se. 41 za. Usvaja se. 42 za. Protiv. Odbija se. 43 za. Usvaja se. Kompromis B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 54 za. Protiv. Odbija se. 55. U dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Odbija se. Amandman 57. Za protiv, odbija se. Amandman 58. za, protiv, odbija se. Provjera elektroničkim putem u amandmanu 58. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Oprostite, kaže predstavajući, bili ste u pravu. 59. amandman je povučen. 60. Tko je za? Protiv? Provjeram. Čini mi se da imamo istu većinu, dakle otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Ponovit ćemo. Odbija se amandman. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 67 za. Protiv. Odbija se. Usmeni amandman. Gospođe Aguilera Garcia. Hvala, bit ću kratka. U ovom izvješću, a to sam rekla izvjestitelju, E, uspjeli smo spasiti rubriku broj 2, ali u rubrici broj 3 pod naslovom Sigurnost i građanstvo imamo ponovno sve one aspekte koji su vezani uz mjere za zdravlje biljaka i životinja. U ovom amandmanu mi bismo trebali reći, po mom sudu, da se ne smiju koristiti resursi, jer u ovom trećem dijelu mi se nismo pozivali na zaštitu resursa koji sada postoje za zdravlje biljaka i životinja. Dakle, e, Žao mi je što imamo resurse u, eh, koji su spomenuti samo u višegodišnjem financijskom okviru i kaže se da bila kakva preraspodjela ove proračunske linije eh, bi predstavljala rizik za sigurnost opskrbe hranom i sigurnost zdravlja u Europskoj uniji. Dakle, ne smije doći do smanjivanja resursa u trećem poglavlju za zdravlje biljaka i životinja u odnosu na resurse koje sada imamo u drugoj rubrici to se možda mogli zaboraviti. Hvala. taj će amandman svakako e, nakon ovakvog govora biti usvojen. Ko je za? Hvala, usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Odbija se. 69 za. Protiv? Odbija se. Kompromis D. Otvaram glasovanje o kompromisu D. U dijelovima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala, usvaja se. Drugi dio sada kompromisa. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i drugi dio. sada prelazimo. Tu je predsjednik stao. Čuje se glasovi u sali. Izvolite, čak i ako smo glasovali da ću vam riječ. Da, ovaj dio nije bio vrlo jasan. Mi smo već imali pod brojem 67 glasovanje u drugom dijelu. Možda bismo trebali ponoviti ovo glasovanje, predsjedniče. Zastupniče, ovo je vrlo pametno pitanje. Radilo se o elektroničkom glasovanju i tako smo glasovali upravo zbog toga, zato što se radilo o kompromisu. U svakom slučaju, hvala. A sada idemo na amandman 77. Ko je za? Protiv? Odbija se 78 za. Protiv? Odbija se 79 za. Protiv? Provjerit ćemo 79. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 80 za. Usvaja se. 81 za. Protiv. Odbija se. 82 za. Protiv. Odbija se. 83 za.

protiv, odbija se. 86, provjera, traži se provjera u vezi sa 91. amandmanom, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Čak i s malom razlikom glasova. 86 koji je za, protiv, usvaja se provjera. 88. Tko je za? Protiv? Odbija se 90. Za? Usvaja se 92 za. Protiv? Odbija se. Kompromis E. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Hvala, usvaja se. Kompromis, e, amandman 101 za, protiv, odbija se. 103 za, protiv, odbija se. Kompromis F. Otvaram glasovanje. Kompromis F. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 114. Za. Usvaja se. Hvala. Kompromis G. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvaja se. 125. Za, protiv, odbija se. 126 za, protiv, odbija se. 128 za. Čuju se glasovi u sali. Traži se glasovanje o amandmanu 127. Gospodina Tarabele, oprosite gospodine Tarabela. E, nisam znao da ćemo to usvojiti. Tko je za? Usvojeno. 129 za. Usvaja se. 130 za. Protiv. Provjera. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Usmeni amandman predsjednika odbora za proračune. Želite li komentirati predsjedniče? Hvala gospodine predsjedavajući. Zapravo ovo je moj amandman i htio sam njime osnovati E, fond, e, jamstveni fond koji će omogućiti da kada se smanje cijene, tražimo od proizvođača da smanje proizvodnju, a da ih mi, da im mi nadoknadimo ono što su izgubili iz tog fonda. Na taj način ćemo pronaći ravnotežu između e, potražnje i ponude. Dakle, to je svrha ovog usmenog amandmana koji mijenja amandman 131. Hvala. Zahvaljujem zastupniče, odnosno zastupnice. Vi ste u prošlosti e, bili zaduženi za financije u Francuskoj, dakle, ozbiljno shvaćamo vaš komentar. O prvom dijelu, tko je za? Hvala, usvaja se. Drugi dio, za? ne glasujemo samo o jednom dijelu. Dakle, amandman je usvojen, a sada glasujemo o cijelom izvješću uz ove amandmane koji su usvojeni. Glasat ćemo elektroničkim putem o cijelom izvješću gospodina Jara. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Usvajamo ovo izvješće. Čestitam. Moramo stvarno priznati važnost e, sadržaja ovog izvješća. Želi li izvjestitelj uzeti riječ? Gospodine Jari, imate riječ. Hvala. Ja također zahvaljujem e, kao što je zahvalio i predsjednik. Mislim da je to zajednički postignut rezultat. Sada mi moramo kolege iz odbora za proračune uvjeriti u to da je naše stajalište dobro. Ako budemo u tome uspjeli, mi ćemo svakako dati doprinos ne samo ZPP-u, nego ćemo dati doprinos u ovako teškom trenutku za proračun. Istovremeno ostaćemo uz bok našim poljoprivrednicima. Dame i gospodo, Vidim često da odbor za proračune podržava neke naše ideje, ali moramo također pridobiti članove drugih odbora. Prelazimo na iduće izvješće, dakle proračun za dvije 17. i opet je tu izvjestitelj gospodin Djar. Želite li nešto reći? Zobišto to najlepije i Badrži się Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hier müsste man, also wir haben... Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljima u sjeni. Primili smo 48 amandmana i odlučili smo se čvrsto držati suštine. Postignuli smo pet kompromisnih amandmana, o njima smo se dogovorili. Dakle, riječ o proračunskim pitanjima u sektoru poljoprivrede. Dakle, pogledali smo što je ono što se događa 2016. ali kada je riječ o 2017. moramo moći obećati porednim obveznicima da novac koji će biti, koji će biti na raspolaganju, da će on biti na raspolaganju našim poljoprivrednicima. Mislim da to je jako važna poruka. I također, moramo sad također postići da porastu proizvodne cijene, ali politički pokušavamo dakle sačuvati proračun za sektor poljoprivrede, to bilo jako dobro. Hvala vam lijepa. Prelazimo dakle na glasovanje, kompromis A, otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 11. Tko je za? Predsjedavajući se ispravlja. Dakle, kompromis B. Elektroničko glasovanje. Zamlikam glasovanje. Zatvaram glasovanje. teraz kjeru Usvojeno. Sada amandman 11. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 12. Tko je za? Usvojeno. 13. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Amandman 13. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 15. Tko je za? Provjerimo 14. Otvoram glasovanje. Glasovanje na popravku 14. Dziękuję, zamykam. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 15. Tko je za? Usvojeno. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Dziękuję, zamykam Zatvaram. Usvojeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 21. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Kompromis D. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. usvojeno. Amaman 27. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 29. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 31. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 30. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 32. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 33. Tko je za? Protiv? Odbijeno 34. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera. Amandman 34. Zamlikam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 35. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 37. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 36. Tko je za? Usvojeno. 38. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Amandman 38. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 40. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Kompromis E. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 41. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 46. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 47. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 48. Tko je za? Protiv? Odbijeno. I sada konačno glasovanje. Dakle, izvješće sa amandmanima. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala lijepa. Izvješće je usvojeno. Čestitam izvjestitelju i čestitam njemu i svima koji su radili na ovom izvješću. Želi li izvjestitelj nešto dodati? Ne, ali vidimo da je on jako zadovoljan. Hvala lijepa, evo samo kratko. Zahvalio bih na dobroj suradnji, ona je donijela dobre rezultate. Dobili smo dakle dobar mandat za suradnju. Još jednom bih želio zahvaliti svim kolegama i izvjestiteljima iz Sjene. Hvala lijepa. Nadam se da ćete jednako moći reći nakon što se dovrši proračun za 2017. I sada prelazimo na sljedeće glasovanje izvješće kolegice Herans Garcia. Izvolite, imate riječ. Hvala, bit ću kratka. Ovo mišljenje koje dajemo e, odboru INTA je nešto na čemu želim zahvaliti svim kolegama, dakle na suradnji, na podnesenim amandmanima, na konstruktivnoj suradnji. Dakle, se zahvaljujem svim kolegama i svim klubovima. Evo, svima jedno lijepo hvala. Morat ćemo se dakle svi zalagati kako bi kolegica Begin uključila naša mišljenja u svoj nacrt izvješća za Borinta. Mislim da su kompromisima jasno ogleda mišljenje našeg odbora o ovoj temi i evo glasujmo. Htjela bih još i dodati, to je tu amandman 108 kolege Buda koji je povučen. Hvala lijepo. Hvala vam. Doista, često se događa, premda ne znam zašto, da neki odbori odbijaju mišljenja koje dobivaju na određena izvješća. Mi s druge strane uvijek želimo surađivati sa odborima koji se zanimaju za naš rad i na taj način želimo pojačati našu, našu poziciju, a ne oslabiti je. Na konferenciji predsjednika odbora ja ću postaviti to pitanje. Zato što nam je jasno da zajednička poljoprivredna politika ovisi o vanjskim čimbenicima. Dakle, naša politika ovisi o trgovinskim sporazumima, o dogovorima koji se postižu na međunarodnim tržištima, dakle, a ne ovise isključivo onome što radimo za područje poljoprivrede ovdje. Zato mislim da bismo na ovo trebali gledati kroz tu prizmu. I to bi trebali uzeti u obzir i drugi odbori. Evo, ispričavam se zbog ovog komentara, ali on je bio neophodan. Započnimo sa glasovanjem. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Przyjęty. Przechodzimy do popravki. Usvojeno. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 5. Tko je za? Usvojeno. Devetnaest. Tko je za? Usvojeno. 24. Tko je za? Usvojeno. 25. Tko je za? Usvojeno. 26. Usvojeno. 27. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 35. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 31. Tko je za? Usvojeno. 34. Tko je za? Usvojeno. 18. Tko je za? Usvojeno. 33. Tko je za? protiv. Elektronička provjera, mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Amandman 33. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 43. Tko je za? Zastupnica Garcia. Imam jedan problem. Imam problema sa prijevodom. Ne znam što se događa, je li u pitanju tehnički kvar, imam li ja problema sa slušalicima, sa slušalicama, ali prekida se prijevod. Evo, pa i sada dok govorim samo se gasi. Eh, možda ovo na mjesto na kojem sjedim eh, krivo, zato što i moj kolega ima isti problem. se no, no, es que nuestro problema es que se apaga el aparato. Gazi se jednostavno uređaj, možda bismo se morali pomaknuti sa ovog mjesta. Sí, Sjednimo na drugo mjesto, kaže zastupnica. Mikro. Možete sjesti na drugo mjesto, kaže predsjedavajući. E, jeśli sytuacja powtórzy, proszę zgłaszać. Poprawka 43 za, przeciw. Tko je za, protiv, odbijeno. 46, tko je za, protiv, odbijeno. trideset 38, tko je za, protiv, odbijeno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 Odbijeno 55, tko je za? Usvojeno. 57, tko je za? Usvojeno. Kompromis 3, otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Przyjęty. Kom, poprawka 71 pani Sen. Amandman 71. Tko je za? Protiv? odbijeno 73, tko je za, protiv, usvojeno 74, tko je za, usvojeno 36, o njemu se ne razmatra, kompromis 4. Otvoram glasovanje. Glasovanje. Kompromis zostao Zamykam głosowanie i proszę o wynik. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. To je jednoglasno. Amandman 90. Tko je za? Usvojeno. 92. Tko je za? Usvojeno. 93. Tko je za? Protiv. Odbijeno. 94. Tko je za? Protiv. Odbijeno. 97. Tko je za? usvojeno. Kompromis 5. Otvaram glasovanje. Zamikam glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amaman 99. Tko je za? Usvojeno. Ovaj, 108 je povučen. Kompromis 6, dakle. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 118 tko je za, usvojeno. 123 tko je za, protiv, odbijeno, ali provjerimo. Elektroničko glasovanje, dakle, amandman 123. Zabrikam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno i to za jedan glas. Čestitamo kolegi Boveu. 124. Tko je za? Usvojeno. 125 tko je za, usvojeno 126 tko je za, usvojeno 127 tko je za, usvojeno 128 tko je za, usvojeno. Amandman 131. Elektronska provjera kaže predsjedavajući. Ne, bilo je u redu. Dakle, 131. Tko je za? Protiv? Odbijeno, ali provjerit ćemo. Dakle, imamo 131 elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 132, tko je za, usvojeno 115. Ono se ne razmatra. 133. Tko je za? Usvojeno. 134. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 135. Tko je za? Usvojeno. 23 ne razmatra se, 21 ne razmatra se. Dakle, sada imamo konačno glasovanje o tekstu ovako izmjenjene rezolucije. Otvaram glasovanje. Kam glasovanje? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Izvjestiteljica želi nešto reći. Hvala lijepo, hvala svim kolegama na suradnji, na konstruktivnoj suradnji. Nadamo se da će izvjestiteljica odbora INTA iz kluba FDD, dakle kolegica Ticijana Begin, da će nas poslušati. E, w e, e, Poštovani kolege, evo sada smo završili s glasovanjem te prelazimo na točku šestu dnevnog reda. Ovdje ćemo govoriti o jednom ključnom problemu za poljoprivredu, govorit ćemo o nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima. To je zaista prioritet za sve nas. Izvjestiteljica je gospođa Delae. Te ćemo joj odmah predati riječ kako bi nam e, govorila o ovom pitanju. Gospodine predsjedavajući, hvala lijepo. Poštovane kolege, poštovani izvjestitelj u Sjeni, ću vam par osnovnih informacija. Kao što znate, e, nestabilnost cijena na poljoprivrednim tržištima je tema kojom se bavimo već jako da, dugo. Naročito sada u periodu krize kada niti jedna poljoprivredna grana nije pošteđena. Vi ste malo čas eh, govorili o tome, gospodine predsjedavajući, kada ste govorili o trgovačkim ugovorima, a mogli bismo o tome govoriti kada spominjemo ruski embargo eh, zbog kojeg ispaštaju europske zemlje. A poljoprivrednici od nas očekuju konkretne mjere, konkretna rješenja za e, problem nestabilnosti cijena. Naročito kada govorimo o e, novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ja sam imala priliku razgovarati sa drugim zastupnicima, sa stručnjacima i ljudima izvan ovog parlamenta kako bi prikupila nužne informacije za ovo izvješće. Da bismo zaista shvatili o čemu se ovdje radi, E, organizirali smo više e, konferencija, te se želim zahvaliti svima onima koji su prisustovali na tim konferencijama, naročito na onoj koja je organizirana prošlog mjeseca u prisustvu profesora Šalmana ovdje u Strasburu. Profesor Šalman je specijalista, stručnjak za poljoprivredna pitanja, te nam je dao veoma korisne informacije na ovu temu. Za nekoliko dana ponovno ću organizirati novu konferenciju u prisustvu drugih stručnjaka, između ostalih će tu biti prisutan i e, predstavnik e, glavne uprave za poljoprivredu, ali isto tako i jedan američki stručnjak za poljoprivredu i očekujem naravno e, vaše prisustvo na ovoj konferenciji. Sada prelazim na samo izvješće. Najprije ću vas podsjetiti na cilj ovog izvješća. Mi moramo zapravo vidjeti kakva je sadašnja situacija na poljoprivrednom tržištu što se tiče nestabilnosti cijena i utvrditi dugoročne ciljeve kako bismo dali konkretne prijedloge. Da bismo bili što učinkovitiji i kako bismo poslali jasnu poruku e, u izvješću ću govoriti samo o fluktuaciji cijena i neću govoriti o upravljanju e, krizom kada su cijene e, postigle najnižu razinu. Ovdje dajemo tri prijedloga u izvješću. Govorimo o e, sustavu sklapanja ugovora među poljoprivrednim granama uspostavljanje alata za upravljanje rizikom kao na primjer e, uzemni fondovi ili e, fondovi, jamstveni fondovi i treći predlog se tiče transparentnosti tržišta kroz e, observatori za nadzor cijena. Na sastanku G2 se o tome također govorilo kada e, su se spominjale četiri najveće i najbitnije poljoprivredne grane za proizvodnju žitarica na svijetu. Na taj način ćemo poslati veoma jasnu poruku europskim poljoprivrednicima i pokazati im da Europska unija nije njihov neprijatelj kao što to mnogi danas misle, već e, upravo suprotno da smo mi tu kako bismo im pomogli u njihovom radu. Naravno, očekujemo od vas doprinos e, za izradu ovog izvješća kroz e, amandmane koje možete podnijeti, te se nadam da će ovo izvješće biti kvalitetno i da će predstaviti zaista stajalište Europske unije o ovom jako bitnom pitanju u okviru krize s kojom se suočavamo. Nekoliko riječi o vremenskim rokovima. 8.6. dakle za dva dana će biti organizirana konferencija o kojoj sam malo čas e, govorila uz suradnju sa E, američkim ministarstvom za poljoprivredu i Europskom komisijom. Do 16.6. imate rok za amandmane kako bismo o ovom izvješću mogli glasovati 8.11. a na plenarnoj sjednici u 12. mjesecu ove godine. Toliko od mene, gospodine predsjedavajući, pokušala sam ukratko vam predstaviti glavne crte ovog izvješća. Zahvaljujem. Hvala što ste nam e, objasnili o čemu se radi. Mislim da bi bilo dobro uzeti u obzir sve vaše komentare kako bismo mogli predložiti konkretne mjere za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima. Zaista ćemo morati ova pitanja detaljno razmotriti. Sada otvaram raspravu. Gospodin Kaputo. Eh, eh, Hvala predsjedavajući. Kao prvo htio bih se zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvješću koje je vrlo važno. Kao što ste vi sami rekli, radi se o izvješću koje je otvoreno za sva moguća dodavanja koja mogu doprinijeti kvaliteti samoga izvješća. Neću sada govoriti o onome u vezi s čime se slažem, nego bih htio spomenuti tri stvari konkretno. Prvo što se tiče e, razvijanja instrumenata za upravljanje rizikom, posebice što se tiče raznih osiguranja i uzajamnih fondova. Mislim da formula uzajamnih fondova je ključna i da je trebamo bolje razviti u ovom izvješću. U Europskoj uniji trebamo uzajamne fondove koji će biti u stanju poljoprivrednicima dati pravu zaštitu u slučaju gubitka dohotka. Mi trebamo šire pokriće u odnosu na tradicionalne mjere i moramo dakle uzeti u obzir sve one fenomene koji mogu utjecati na prihod poljoprivrednog gospodarstva, uključujući rizike vezane uz fluktuaciju tržišta. E, dakle, Income Stabilization Tool, ovaj alat koji je vrlo kvalitetno testiran u Italiji i koji po mom sudu u Belgiji može predstavljati pravu inovaciju u politici e, podupiranja dohodka od poljoprivredne. Dakle, to je jedina metoda kojom mi možemo upravljati rizikom cijena. Druga stvar koju sam htio spomenuti tiče se pomoći o kojoj je govorila izvjestiteljica u današnjem govoru. Ona je odlučila ne dati određeni prijedlog i mislim da je ta odluka vrlo značajna zato što će utjecati na cijene u poljoprivredi i to na volatilne cijene. Ja mislim da bi Europska unija trebala više djelovati na tržištu kroz sigurne e, dohotke i kroz bolje upravljanje krizama koji će se temeljiti na onim pomoćima za e, poljoprivrednike koji će im pomagati u slučaju gubitka dohodka, tako da mogu dobiti nadoknadu. Ovdje se premalo spomenju inovativni financijski instrumenti. Ja sam već e, povjereniku Hoganu to rekao. Premalo se upućuje na uključivanje Europske investicijske banke koja se uopće ne spominje u ovom izvješću. Ipak ja mislim da bi trebalo podcrtati važnost i ulogu ove institucije i važnost svih intervencija koje bi se mogle e, napraviti kroz ovu instituciju, kroz instrumente protiv nestabilnost cijena, dakle u korist poljoprivrednika. Te mjere bi se mogle usvojiti i kao protuciklične mjere. E, idućih tjedana ćemo svakako pokušati doći do zajedničkih rješenja. Hvala. na zmienność cen, ale no trudno Da, postoje mnogi faktori koji utječu na e, nestabilnost cijena, ali ne možemo ih sve nabrojati jer zapravo se radi o e, skupu faktora koji su povezani uz funkcioniranje zajedničkog poljoprivredne politike. Slažem se s vama, ali cilj izvjestiteljice je imati jedan sasvim jasan tekst koji neće biti zbunjujući. Gospođa Šrajer. Eh, Hvala. Ovdje sada imamo raspravu koja E, sliči onoj koja se trenutačno održava u vječnici. Što se tiče vašeg predloga, mišljenja, zanima me e, što je sa e, zakonodavnim okvirom. Ja sam o E, nestabilnosti cijena govorila i u nizozemskom parlamentu, no mislim da je problem što nemamo temeljno zakonodavstvo. Mi možemo govoriti što želimo i kako bismo željeli organizirati tržište, ali na kraju poljoprivrednici ipak e, nisu zadovoljni. Te se možemo zapitati na koji način e, urediti samo E, organiziranje sektora e, i kako pomoći poljoprivrednicima. Poljoprivrednici naravno žele ostvariti dobit, a veoma često e, trgovački lanci ostvaruju dobit na uštrb poljoprivrednika pojedinaca. Što mislite o tome? A također e, želim reći nekoliko riječi o ruskom embargu. Zapravo trebali bismo ga nazvati političkom bojkotom. I mislim da bismo na nacionalnoj razini trebali pronaći rješenje za ovo, na primjer imati e, dozvole, nacionalne dozvole za izvoz, ali sasvim je jasno da taj embargo ima veoma štetne posljedice na sve nas. Hvala gospodine predsjedavajući. E, reforma ZPP-a 1992. godine je francusku poljoprivredu dovela do e, spekuliranja e, što je jako teško kontrolirati. Zbog toga mnogi poljoprivrednici su se morali zadužiti, mnogi su E, i u stečaju, a e, istovremeno mi želimo razviti našu poljoprivredu kako bismo smanjili e, uvoz. Zato mislim da moramo ograničiti uvoz, ali samim tim kršimo pravila slobodne trgovinske razmjene. Mislim da nismo spremni ići do toga. Gospođa Dele je malo čas e, govorila o ovom izvješću, ali u tom izvješću ne govori o negativnim e, posljedicama ZPP-a e, i reforme koju je podržavala desnica koju vi predstavljate i vi ste podržali TAFTU i druge međunarodne ugovore koji žele liberalizaciju poljoprivrednih tržišta. Vi, gospođo Dele, ste e, podržali e, međunarodne ugovore sa Australijom i Novim Zelandom. Sada su otvoreni i pregovori s tim zemljama što će pogoršati ti e, situaciju našeg poljoprivrednog sektora, naročito sektora mliječne industrije. Tako da zaista nije dosljedno ono što vi govorite. Ako želite nešto učiniti, nije dovoljno osnovati observatori za nadzor cijena, već treba na neki način zajamčiti minimalne cijene koje će se plaćati našim poljoprivrednicima. Hvala lijepo, gospodin Feron. Hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovog izvješća, liberalizacija tečaja poljoprivrednih proizvoda uz dereguliranje sektora u posljednjih 30 godina su ozbiljno ugrozili poljoprivredni sektor. Gospođa Delae je govorila o izvješću Šalman o e, sirovinama koje je objavljeno ovog tjedna. Ja ta, to izvješće nisam protumačio na isti način kao i vi, jer u tom izvješću se govori o strašnom e, smanjenju cijena sirovina, što znači da ne, i ne postoji nikakva perspektiva za poboljšanje ove situacije. Zato mislim da do povećanja o kojem ste vi govorili neće doći. Ovaj tekst koji nam vi predstavljate je prazan kao što su prazni i računi naših poljoprivrednika. Mislim da e, neki od zastupnika žele samo zaraditi više novca pod izgovorom da žele pomoći poljoprivrednicima u krizi. Ako želite mi vam možemo pomoći u izradi ovog e, izvješća jer postoje sredstva i instrumenti koji nam mogu pomoći u poboljšanju situacije i života naših poljoprivrednika. Hvala. Gospodine Andriju, izvolite, ali molim vas bez polemike, ako i kako moguće. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Zapravo ovdje se radi o ključnoj temi, vi ste to i rekli u uvodnoj e, izjavi. E, gospođa Dele je predstavila izvješće i mjere bitne za budućnost poljoprivrednog sektora. Najprije se želim zahvaliti gospođi Delae na uloženom trudu i radu. E, ona je organizirala i više konferencija na kojima smo mogli sudjelovati i sasvim je jasno da kada govorimo o ovim pitanjima veoma je teško pronaći kompromis. Svi zajedno moramo raditi na tome. Zato e, izvjestiteljica je pozvala da se predlože amandmani kako bi tekst bio bolji i kako bismo mogli napredovati na ovom pitanju koje će biti ključno e, u budućnosti, naročito u okviru e, reforme predviđene nakon 2020. godine. Čini mi se da ovdje se djelomično odgovara na problem e, uzgoja E, goveda koji je namijenjen izvozu, ali s druge strane postoje i druge vrste proizvodnje, na primjer proizvodnja za e, lokalna tržišta koja također se suočavaju s problemom nestabilnosti cijena na e, tržištu. A ovi instrumenti koje vi predlažete moraju biti prilagođeni i za te lokalne sektore, što znači da ih mora biti mnogo više. E, zbog toga moramo dopuniti ovo izvješće kako bismo uzeli u obzir cijela poljoprivredna, sva poljoprivredna tržišta i nestabilnost cijena na tim tržištima. E, drugi komentar koji želim dati je taj da se vi želite boriti protiv nestabilnosti e, cijena na tržištu, ali se bavite samo privatnim tvrtkama, a nestabilnost cijena E, se može riješiti i kroz javnu intervenciju i mješovite režime. Zbog toga se i to treba uvrstiti u izvješće. Ne postoji samo jedan pristup, postoji više pristupa koje trebamo e, kombinirati kako bismo e, mogli pronaći zadovoljavajuće rješenje. Postoji mi vrlo dobro znamo da imamo e, jake konkurente na svijetu e, koji veoma često se oslanjaju na javnu politiku poljoprivrednog tržišta. Tako da se mi ne možemo osloniti samo na e, takozvane privatne politike za poljoprivredno tržište, već to moramo kombinirati i sa javnim. Mislim da moramo bolje organizirati e, cijeli sektor. Ovdje se želimo svrnuti na mlijeko i mliječnu industriju. E, ta organizacija sektora neće biti dovoljna za e, mliječni sektor u kako bismo mogli primijeniti članak 122 E, ugovora. Ova situacija u kojoj se poljoprivrednici nalaze nije samo uzrokovana krizom, već e, se radi o jednom strukturnom e, problemu. Ovi alati koje vi predlažete neće uvijek biti učinkoviti, naročito u nekim sektorima kao na primjer u vinogradarstvu E, tu ćemo uvijek imati poljoprivrednike koji neće moći imati pristup ovim fondovima o kojima vi govorite, a oni jednostavno moraju naći neko rješenje da se bore protiv fluktuacije cijena. Evo, nisam vas mogao prekinuti jer vidim da vam je zaista stalo do ove teme. Gospođa Elen Garcia. Mjere za upravljanje tržištem su također negativno utjecale na samo poljoprivredno tržište i to od 2003. godine primijetili smo da je došlo do velikih izmjena. Uz to e, zajednička poljoprivredna politika se veoma često sukobi sa e, zakonom o poljoprivredi Sjedine američkih država. Također, e, prijedlog koje je dala gospođa Delae su dobri, na primjer jamstveni fond, to je dobro, dobro je misliti o sustavu za upravljanje rizika u okviru budućeg ZPP-a, ali moramo uzeti u obzir i zemlje kao što je Španjolska gdje već funkcioniraju fondovi e, za uzemnu pomoć i sve ono što budemo stvarali e, kao nove fondove mora biti u skladu s već postojećim. E, jasno je da ako e, se radi na koncentraciji ponude, onda će samo veliki trgovački lanci ostvarivati dobit. A ako e, želimo pomoći pojedinačnim poljoprivrednicima, onda im moramo omogućiti bolje sustave sklapanja ugovora kako bi i oni E, mogli imati koristi od e, ugovornih e, odredbi. I to će, naravno, to će naravno imati pozitivan utjecaj i na cijene i na transparentnost. Vi ste govorili o transparentnosti, o osnivanju observatorija za e, nadzor cijena. To se može primijeniti i na druge sektore, ne samo na uzgoj životinja, e, već i e, za voće i povrće. Mi moramo točno znati kojim se cijenama radi. Moramo imati mehanizam za rano uzbunjivanje, a ko dođe do e, cijena koje se jako spuštaju ili jako povećavaju, moramo biti upozoreni na to kako bismo mogli poduzeti odgovarajuće mjere. Dakle, to su moji predlozi za e, dopunu ovog mišljenja. Hvala. Ovo su informacije koje su opće poznate, ali komisija često čeka da se problem riješi sam. No, to mm, se nikada ne desi, zato bi bilo dobro ranije e, saznati što se dešava na tržištu kako bismo mogli brže poduzeti odgovarajuće mjere. Gospodin Tarabela. Ispričavam se gospodine predsjedavajući. Možda ćete imati dojam da otvaram e, raspravu, ali imajte na umu da nisam francuz, pa da se to ne tiče mojih francuskih kolega. Ali kada je gospođa Delaje dovela stručnjake u parlament, na primjer profesora Šalmana, pa znamo vrlo dobro da je profesor Šalman ultraliberal koji e, traži e, manje Manju, manje zakonsko uređenje tržišta. Ako je on stručnjak za ova pitanja, onda je situacija zaista katastrofalna. E, Amiotis je također bio na našem odboru, on je samo e, nasljednik jednog velikog gospodarstva i on je taj koji traži da se manje zakonski uređuje e, tečaj cijena poljoprivrednih e, proizvoda u Europi. Dakle, mislim da ovo zaista nisu pravi stručnjaci koje je trebalo pozvati za ovo pitanje. E, ali, kada već govorimo o ovom ključnom pitanju moramo vidjeti na koji način se može smanjiti nestabilnost cijena na poljoprivrednim tržištima. Zapravo mi želimo e, pružiti poljoprivrednicima mogućnost da ostvare dovoljno prihode kroz prodaju njihovih sirovina. Ali evo gospođa Deleje je rekla da, će se da se neće baviti pitanjem niskih cijena. Ako to zaista želi predstaviti u izvješću, onda šalje pogrešnu poruku poljoprivrednicima, jer poljoprivrednici od nas očekuju da se bavimo ovim pitanjem. Zatim, što se tiče e, e, treće točke, vi kažete da je e, često e, da je nestabilnost cijena na poljoprivrednom tržištu česta i normalna. Pa da, e, je česta, ali nije normalna. Zbog toga vrlo dobro znamo da naši konkurenti i vrše javne intervencije kako bi spasili njihove poljoprivrednike ali sve ovo o čemu govorimo nije dovoljno i neće biti dovoljno ako samo pokušavamo dati težinu riječima koje želite predstaviti u ovom izvješću. E, mi ovdje ne zovemo javne vlasti da pomognu poljoprivrednicima i to nije, to nije u redu. E, upravljanje rizikom, to je samo jedno od rješenja ali e, je vrlo ograničavajuće. Observatori za nadzor cijena, ha, observatorij je tu kako bi nadgledao cijene e, i za to, to nam nije potrebno, mi vrlo dobro znamo kakve su cijene. Tako da, zaista, gospođo Dele, zahvaljujući izvjetitelju u cijeni i drugim zastupnicima, nadam se da ćemo imati većinu kako kako bi ovo izvješće bila samo jedna početna točka. Jer ne trebamo mi u izvješću govoriti da se oni nalaze u strašnoj krizi. Pa oni to i sami znaju. Oni od nas očekuju konkretne mjere i konkretne rješenja. E, I još uz to vaše izvješće se temelji na mišljenju stručnjaka za kojeg ja mislim da zaista nije stručan te smatram da ovo izvješće treba hitno korigirati kroz e, amandmane kojih će nadam se biti puno. Hvala. Sada predlažem da odete na kavu sa izvjestiteljicom ili izvjestiteljem u sjeni, zato što naravno svatko ima svoje mišljenje i u redu je da mišljenja razmjenjujemo. Gospođo Aguilera, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Kao što su rekli kolege prije mene, ovo izvješće ima mnogo zajedničkih točaka sa onime o čemu se raspravlja danas na plenarnoj sjednici, a mi ne možemo biti tamo prisutni jer smo ovdje. Jako je važno znati e, koja je vrijednost e, pojedinih izvješća. Dakle, mislim da tu imamo zanimljive prijedloge. Slažem se s kolegom Tarabelom to je sve još uvijek ispod naših potreba. Nestabilnost cijena za poljoprivrednike vezana je uz to što su svi mehanizmi eliminirani. E, javna intervencija koja su bila kao e, mreža za spašavanje za poljoprivrednike sada ne postoje i sada su oni prepušteni e, na milost i nemilost tržištu to nije uvijek pozitivno. Ja ne vjerujem kodeksu dobre prakse, vjerujem da su to samo izražavanje dobre volje kojima se ne dolazi do kvalitetnih rezultata. Mi bismo trebali podcrtati to što trebamo ići prema mehanizmu upravljanja tržištem eto, to moramo postići nismo uspjeli postići u posljednjoj reformi. I zato imamo tu veliku nestabilnost cijena e, jer netko kaže trebaju se organizirati jer tržište je tržište, a onaj tko ne može opstati e, podleći će na tržištu. Dakle, situacija je takva u kojoj se nalaze mnogi poljoprivrednici zbog nelojalne konkurencije iz trećih zemalja i posljedica za unutarnje tržište. Mislim da unutar vašeg izvješća mi možemo raspravljati o velikoj temi za poljoprivredu u Europskoj uniji, ali mislim da treba ojačati ovo izvješće. Ja ću uložiti neke amandmane kako bih odgovorila na zahtjeve i na potrebe poljoprivrednika, jer situacija u ovom sektoru je prilično teška. Hvala. Izvolite, imate riječ. Hvala. Mislim da je ova rasprava danas vrlo zanimljiva i žustra i pokazuje koliko je važno imati ovakvo izvješće koje će imati vrlo usku vezu sa stvarnošću. Mislim da je važno podcrtati to što su i drugi rekli, da nestabilnost cijena je sada postala toliko strukturalna i postala je i toliko teška da je moramo riješiti. Više nisu dovoljne mjere za hitne slučajeve. Mjere u natantum nisu dobar način rješavanja strukturalnog problema. Mi trebamo stvoriti sustav koji će biti stabilan kako bismo zaštitili poljoprivrednike koji žive u teškim uvjetima kao što svi znaju. Jer hitne mjere obično dolaze prekasno kada su tvrtke već zatvorene, nisu opstale jer su bile pre e, previše slabe. I zato mislim da moramo pronaći mehanizme koji će biti pojednostavljeni. Mi uvijek govorimo o pojednostavljivanju, a onda zaboravljamo komisiju podsjetiti na to da pojednostavljivanje mora biti riječ koja će uvijek biti prisutna. Posebice mislim na e, klauzule, zaštitne klauzule u e, ugovorima e, o slobodnoj trgovini koje moraju biti definirane. Vidjeli smo u prošloj sezoni e, koliko je doš, puta došlo do podbacivanja zato što nismo uzeli u obzir te klauzule. Moramo promijeniti kulturu e, poljoprivrednika i poljoprivrednih gospodarstava kojima će se oni oduprijeti nestabilnosti cijena i uspjeti bolje upravljati krizom. Ovdje je jako važna uloga mladih koji e, dolaze s novim znanjima i to u menadžerskom sektoru. Moramo e, poticati ugovornu sposobnost u odnosu na velike tvrtke. E, povećao se broj poljoprivrednih gospodarstava, ali e, došlo je do stvaranje velikog broja gospodarstava, možda bez prevelikog učinka. Pristup povoljnim instrumentima mora biti zajamčen u poljoprivredi, inače ćemo i dalje imati strukturalnu krizu. Hvala. Hvala. Gospođa Köstinger, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Već je mnogo rečeno do sada. Htjela sam se zahvaliti još jednom gospođi Delej, na ovom izvješću. Smatram da ono sadržava dosta stvari koje ukazuju na pravi smjer e, koji mi trebamo podržati. Biću kratka. E, također smatram da je dobro govoriti o instrumentima Europske investicijske banke koji bi se mogli koristiti vrlo eksplicitno za poljoprivredni sektor. U drugim sektorima ta banka nudi pomoć, a mislim da poljoprivreda ne bi trebala biti isključena. Financijski instrumenti i takve mogućnosti financiranja trebali bi biti predloženi i sa strane Europske investicijske banke. Što se tiče primjene, ona je također važna tema i to se treba odraziti i u komisiji, ali ovdje se radi o samo malom kompromisu. Mislim da bi Europski parlament trebao biti dovoljno odvažan i predložiti prave pravce te konkretne mjere, odnosno prijedloge. Osim toga tu je inovacija, tu su i start-upovi. Postoji čitavo kreativno gospodarstvo koje ima određene prednosti. Ja mislim da bismo i u poljoprivredi također trebali razmisliti o tome kako poljoprivredni start-upovi, čak i u sklopu digitalnog e, razvoja, mogu otvarati nove puteve moramo shvatiti kako poljoprivreda od toga može izvući korist. U ovom sektoru smatram da smo previše konzervativni. Još uvijek razmišljamo u fiksnim kategorijama, a trebali bismo se otvoriti e, u korist e, poljoprivrednog tržišta kako bismo postigli što bolje ciljeve. E, važno je imati perspektivu Eh, jer to je ključ za budućnost ovog vrlo važnog sektora. Gospodin Hojzling, imate riječ, izvolite. Hvala. Ja se također zahvaljujem kolegici na odrađenom poslu. Ovo izvješće, međutim, nije dovoljno odvažno. Imajući na umu trenutnu krizu, ove mjere koje su ovdje opisane nisu dovoljne. Već eh, u sektoru mliječnih proizvoda govorili smo o konkurentnosti, i rekli smo da mogućnosti financiranja trenutno nisu dovoljne. Poljoprivrednici, uzgajivači trenutno su u istoj situaciji. Međutim, ako postoji još uvijek monopol, jasno je da i proizvođači mlijeka se nalaze u e, bezizlaznoj situaciji konkurenciji moramo reći da, ali moramo i pomoći uzgajivačima. Kako bih mogao reći? Ovo izvješće je nekako lako, rekao bih, nije dovoljno smjelo. Radi se, ovdje se govori o e, okruženju dijaloga, a radi se međutim o životima, o egzistencijama trebamo konkretne mjere. Dakle, za mene ovo je izvješće preslabo, posebice imajući na umu trenutnu situaciju. E, uzgajivači poljoprivrednici moraju uživati bolje uvjete. Govori se o reviziji ZPP-a, ali pitanje koje si trebamo postaviti je idemo li u pravom smjeru. Dakle, smanjivanje regulative, je li to dobro rješenje? Pogledajmo što se dogodilo u sektoru proizvodnje šećera. Zapitajmo se je li liberalizacija donijela nekakvu korist ili nije, a nakon toga trebamo odrediti pravac za ZPP. Osim toga, instrument za upravljanje rizikom. Da, e, dobro zvuči to što bismo stvorili fond, ali trebamo to onda detaljno opisati kako bi se ti fondovi financirali. Onda tu je i pitanje osiguranja. Pod brojem 17 piše nešto što je vrlo simpatično. Kažete upravo one tvrtke koje su najslabije ne bi trebale izgubiti elan, ali jasno je da ako postoji nestabilnost cijena onda ćemo izgubiti i ulaganja, što ćemo onda učiniti? Ja mislim da je ovdje trebalo dodati nekoliko riječi više u ovom dijelu dokumenta. Osim toga, osiguranje također nije zadovoljavajuće dobro pisano. Jasno je da možemo sklopiti e, osiguranje, policu osiguranja protiv e, požara ili drugih stvari, ali mislim da u budućnosti bismo trebali bolje razmatrati e, regulirano svih tržišta. Osim toga, rješenja za tržišta dobro zvuče, međutim i poljoprivrednici mogu promatrati tržište, to što bi trebao činiti observatori, ali Problem je u tome što moramo imati i mjere koje će onda djelovati na tržištu. Nije dovoljno samo vršiti observaciju tržišta. Mislim da ovom izvješću nedostaje nešto e, odvažnosti. Hvala gospodin Buda. Hvala. Mnogo je već rečeno do sada u vezi s ovim problemom o kojem danas raspravljamo od samog početka sastaka. Jako je važno djelovati preventivno što se tiče cijena u poljoprivredi. Ja sam se susrela s nekim poljoprivrednicima koji nisu u stanju prodati kravu za 200 eura, dakle toliko košta par cipela. Dakle, nedostaje tržište na kojem bismo mogli valorizirati te proizvode. Nažalost, komisija je vrlo često kao vatrogasac gasila požar onda kad bi on izbio. E, ovdje međutim problem je kontinuiran, dakle trebamo razmišljati o dugoročnim e, poljoprivrednim politikama. Trebali bismo smanjiti učinak ove krize i to na dugotrajan način. Trebali bismo naglasiti jačanje mogućnosti udruživanja poljoprivrednika koji moraju stvoriti vlastiti proizvodne kapacitete. Ja sam bio u Francuskoj i Belgiji u mnogim poljoprivrednim tvrtkama. Tamo su poljoprivrednici uspjeli stvoriti proizvodne kapacitete koji ne ovisi od vanjskog suradnika koji onda obrađuje poljoprivredni proizvod. Samo na taj način uspjet ćemo stvoriti vezu između proizvođača i tržišta. A uvijek ćemo imati ovaj problem niskih cijena. Do čega je došlo zbog ovog problema? Mi trebamo izbalansirane cijene kako bismo zagarantirali e, dohodak za poljoprivrednike. Moramo to učiniti kako bismo izbjegli preveliku neravnotežu i moramo preventivno djelovati protiv nestabilnosti cijena. Izvolite, imate riječ, gospođo moj. Hvala, predsjedavajući. Svi smo mi primijetili, a primijetili su i poljoprivrednici u vlastitom džepu, da nestabilnost cijena već deset godina predstavlja jedan od najvećih rizika za nastavak poljoprivrednih djelatnosti u Europi. Globalizacija tržišta, e, ruski embargo i prirodni faktori koji nisu pod kontrolom e, subjekata proizveli su još veću nesigurnost u ovom sektoru. Europa je do sada bila kratkovidna. ZPP unatoč reformama još uvijek ne daje rezultate koje smo očekivali. I sami subjekti u mliječnom sektoru u izvanrednom saslušanju koje smo imali u Briselu prije otprilike dva tjedna žalili su se zbog nedovoljne učinkovitosti i predvidjeli su da će rezultati doći tek 2020. godine. U međuvremenu ne smijemo čekati Naši poljoprivrednici više ne mogu čekati. Ako stvarno želimo isključiti opasnost da ta kriza izmakne kontroli, moramo u središte naših napora staviti upravljanje rizikom koji je vezan uz nestabilnost cijena. Moramo imati iste mjere u svim državama članicama i veću transparentnost za poljoprivrednike i potrošače kroz nove pristupačne instrumente. Međutim, posebice za one koji dobivaju europske, europska sredstva, u nekim državama Europe postoji potreba za efikasnim i ozbiljnim kontrolama. Jer ponekad se događaju prijevare sa strane organiziranog kriminala. Tu imamo i mafiju u Italiji, na primjer, gdje je zbog prijevara, gdje je zbog prijevara došlo do oduzimanja javnih sredstava onim poljoprivrednicima koji su ta sredstva trebali. I cijela Europa to promatra i gleda, ali do sada kroz kontrole nismo mnogo postigli. Hvala. Hvala. Imate riječ. Gospodine Des, hvala, predsjedavajući. Ja sam sa velikim zanimanjem pratio ovu raspravu i zahvaljujem kolegici Delaje na ovom prijedlogu. Zajedno ćemo raditi e, na tomu da ovaj tekst koji je dobra polazna točka još poboljšamo. Ja sam ovdje već godinama, stvarno sam stariji član ovoga doma. Ne znam hoće li Ujedina kraljevina ostati u Europskoj uniji, ali sjećam se kad je Ujedina kraljevina ušla u Europsku uniju. Tada taj sustav nije bio rentabilan i onda smo pronašli drugačija rješenja. U vezi s onime što je rečeno, mislim da možemo doći do zaključka da trebamo pravi paket mjera koje će zajedno e, stvoriti rješenje. Moramo nešto učiniti zajedno. E, ono što je rekao moj direktor u Bavarskoj, direktor e, mog postrojenja za proizvodnju mliječnih proizvoda, je stvarno alarmantno. Prehrabeni lanac ukazuje na to da je 2,90 centi eura zaključna cijena, a šest je da nakon toga prešli smo na cijenu od 2,80. To znači da e, srednje veliki pogon može stvarno zatvoriti vrata i staviti ključ u bravu. Dakle, ne možemo postići više u pregovorima. Evo još jednog primjera. U Njemačkoj smo imali dva proizvođača jedne vrste sira koji se prodavao na tržištu. Onda je došao treći proizvođač koji je isti proizvod prodavao po mnogo nižoj cijeni i postao je dominanta na tržištu, a ostali koji su bili povijesni proizvođači, bez obzira na visoku koncentraciju, morali su gotovo zatvoriti firmu. Dakle, moramo usvojiti mjere kojima ćemo povezati e, distribucijski lanac s proizvodnjom. Inače, nećemo riješiti taj problem. Mladi poljoprivrednici rekli su mi prije dvije godine imali smo e, dobar profit, prošle godine je bilo tako tako, a ove godine imamo vrlo niske prihode i moramo platiti porez za prethodnu godinu. Teško izlazimo iz takve situacije. Moram vas podsjetiti na to da imamo i male proizvođače, ne smijemo ih zaboraviti moramo se obskrbiti mjerama e, socijalne prirode u poljoprivrednom sektoru. Na primjer, jedan dio sredstava za ZPP mogu bi se koristiti za mirovinsko, odnosno socijalno osiguranje. O tome smo govorili vezano za mala poljoprivredna poduzeća. O tome moramo i dalje raspravljati. Tu postoje još i mnoge razlike među državama članicama. iz prvog stupa u Tirolu dobivaju 60 eura, u Lombardiji 600. Zašto je to tako? Na nacionalnoj razini moramo također nešto poduzeti. Evo privodim kraju ovaj svoj govor. U Njemačkoj se mnogo govori o vegan pokretu. Izgleda da imamo jedan milijun vegana u Njemačkoj. E, ali ja vam kažem da ako jednoga dana budemo imali 100% europske populacije koja će biti e, vegani, onda stvarno možemo staviti ključ u bravu, ne treba više proizvoditi ni mlijeko, ni meso. I onda ćemo životinje moći pustiti na paši, ali ne čini mi se da bi to bilo dobro rješenje. To wszystko chyba musisz opisać w jakiejś książce. Hvala lijepo. Mislim kolega da biste o tome mogli napisati knjigu. Zastupnik Flanagan. Um, when you uh, come in Kada dođete ovdje i čujete o krizi u poljoprivredi, čujete argumente, pa se ponovo vratite, ponovo čujete iste argumente, pa odete kući pa se vratite, pa ih opet Čujete, mene zanima kada ćemo konačno početi djelovati. Ja sam vam mogao reći što će des reći prije nego što se javio za riječ. Slažem se s njim da trebamo nešto poduzeti kada je riječ o veličini supermarketa. Sve je to lijepo, govorimo o zaštiti proizvođača. I na koncu želimo poboljšati stvari. Ali to smo ponovili već sto puta, ja sam ovdje dvije godine i to stalno i uporno ponavljamo. Pitanje je kada ćemo učiniti nešto kada je riječ o veličini ovih lanaca, oni se pretvaraju u čudovišta. I dok to ne učinimo, ponovno ćemo se naći ovdje. Ja znam što će svatko od vas reći, dakle ne samo zastupnik jer Uglavnom, svi govorimo svaki put e, iste stvari, a zanima me možemo li djelovati na osnovu onoga što govorimo. Ovdje sam čuo neke dobre argumente, ali druga zanimljiva stvar je u kojoj u mojoj zemlji postoji jedna situacija, vidim da je prisutna u nekim drugim e, po kolegama, netko dobiva 40 tisuća eura, a poljoprivrednik kraj njega ne dobiva ništa. Hoće li se nastaviti ta situacija da je neko ima gornju granicu, a netko nema ništa? Jer ovaj novac je tu, njima bi trebalo pomoći poljoprivrednicima da prežive.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 ja sam u krugu onih kojima je drago što se održava ova rasprava. Ovdje su sve ideje dobrodošle i dobre su. Ja sam ih e, i zapisao. prije nekoliko godina situacija nije bila idealna. Ja se još sjećam zajamčenih e, cijena još tamo iz razdoblja socijalizma. Imali smo dakle te zajamčene cijene, a potom je sustav kolabirao. Dakle, odlučili smo se za tržišnu, tržišno gospodarstvo, a ono također ima neke nestabilnosti. Tu smo pomogli poljoprivrednicima kada je riječ o gospodarskoj odgovornosti, ali to nažalost nije donijelo željene plodove. Moramo pronaći ovu vezu između proizvođača i distribucijskog lanca. I drago mi što ovdje čujem e, neke nove ideje, nove prijedloge. Ali jasno je da moramo raditi razliku između velikih i malih ali ja sam uvijek govorio da se ne možemo pravdati govoreći da je uvijek bilo tako, da se tako ZPP stvorio i razvijao. Trebali bismo i sami preuzeti odgovornost. jednu veliku neravnotežu, dakle, između proizvođača i distributera, naročito kada govorimo o trgovačkim lancima. Potrebno je pokazati veću dozu poduzetnosti i to upravo u mjestu na kojem se proizvodi, jer se suprotnosti situacija neće promijeniti. Hvala lijepa, kaže predsjednik. Dajemo riječ predstavniku komisije. Hvala lijepo što ste nam dali riječ. Pažljivo smo saslušali raspravu i hvala vam na ovom zanimljivom izvješću. Mi ga podrobno pratimo zato što je tema izuzetno aktualna, naročito kada je riječ o ovoj tekućoj krizi u poljoprivredi. I drago nam je što se izvješće pokušava koncentrirati na instrumente kojima bi se upravljalo rizikom, dakle ne govorimo samo o hitnim mjerama koje se poduzimaju u razdoblju krize, već je ovo argumentu uz pomoć kojeg će se bolje strukturirati rasprava, dakle i cilj koji želi postići ovaj odbor. Kao što izvješće samo kaže, postoje tu instrumenti, on dijelom su ZPP-a, nažalost oni se ne provode. Uvijek mogli su se iskoristiti u ovoj situaciji, međutim oni su jako popularni. Konačno kada je riječ o transparentnosti. Ne bih podcjenjivao ulogu transparentnosti. To nije samo promatranje, to je podjela informacija među dionicima. Imamo situaciju u kojoj dionici nemaju pristup isto količini informacije i ne mogu izvući dobrobit iz tog sustava. Dakle, to su odluke koje se tiču poljoprivrednika, a oni sami nisu upoznati sa pravom situacijom na tržištu, recimo kada govorimo o mljekarima koji su udruženi u zadruge. Potrebna je veća stopa transparentnosti. Imamo 17 zemalja članica koji imaju ovaj observatorij dakle, za nadzor cijena. Mm, dakle, pratimo cijene mlijeka i uskoro cijene govedine i svinjetine. Također imamo inicijativu od strane G20 e, koju ovdje želim pohvaliti. Hvala vam svima na pažnji. Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno, ja ću pokušati dati jedan opći odgovor na sva ova pitanja. E, nadam se da neću puno toga zaboraviti, ali istovremeno dosta toga je rečeno. E, želim podsjetiti samo kolege da ovo izvješće nema za cilj reformirati ZPP, već zaista govoriti o jednom e, preciznom problemu nestabilnosti cijena. Ovdje se govori o e, cijenama koje se mijenjaju i e, repetitivnoj prirodi te izmjene. Zato nisam govorila o niskim cijenama jer e, se promjenljivosti cijena smatra također i kada se cijene visoke. Ta promjenljivost veoma često se odražava u vidu niskih cijena, to je istina i to je ono što najviše brine poljoprivrednike. Želim vas podsjetiti da sam i sama poljoprivrednica, te da sam i sama proživjela e, e, nekoliko kriza veoma teških e, i vrlo dobro znam da se u privatnom sektoru mogu pronaći određena rješenja. Naravno, ovo što ja predlažem nisu jedini alati i za to i to nije dovoljno. Slažem se sa svima vama koji ste to rekli. Zato računam na vaše amandmane, vaše predloge kako bismo e, mogli ostvariti ono o čemu ja govorim u izvješću i kako bismo omogućili stvaranje određenog broja alata, neki od njih još uvijek nisu razmotreni u okviru ZPP-a. Nadam se da ćemo moći razmišljati i o nekim sasvim novim alatima. E, nadam se da ćete svi biti otvoreni za raspravu, a ja ću svakako uvažiti vaše prijedloge. Dosta toga se govorilo o transparentnosti u e, lancu distribucije. Gospođa Magines govori o tom pitanju, a ne ja. E, ja sam o tome govorila na nacionalnoj razini kada sam se bavila poljoprivredom, ali to nije tema kojom se bavim u ovom izvješću. No, naravno, moramo raspolagati sa zakonodavstvenim okvirom, e, ne možemo e, poljoprivredu prepustiti e, samo velikim trgovačkim lancima jer je situacija previše neuravnotežena. Zato i javne vlasti moraju intervenirati. Vi ste govorili također i o transparentnosti. Možda ste primijetili gospodine Tarabela da, odnosno vi ste rekli da nije dovoljno samo promatrati i nadzirati cijene, ali ako transparentnost ne postoji, onda ne možemo ni donijeti odluke kao e, gospodarski subjekti niti e, pojedinačno niti kolektivno. Mislim zato da je ova transparentnost, e, kao što je to rekla i sama komisija, nužna u svakoj fazi komercijalizacije poljoprivrednih proizvoda. E, Albert Des je to također rekao malo čas, ja se s tim u potpunosti slažem, no međutim ovim ću otvoriti novu raspravu. Organizacije proizvođača e, nisu nešto što e, je dovoljno, već nam treba više od toga i veoma često E, poljoprivrednici nisu informirani o tome što rade druge skupine poljoprivrednika koji se nalaze na istom tržištu kao i oni. Zbog toga moramo imati nove instrumente za upravljanje tržištem e, i moramo razmisliti o iznalaženju zaista pravih konkretnih rješenja za ovaj problem. Možda se ponavljam, ali moram ponovno reći da u ovom izvješću e, govorimo o instrumentima upravljanja promjenljivosti cijenama. Znam da nije potpun e, izvještaj, s tim se u potpunosti slažem sa vama, zato i očekujem vaše prijedloge. Očekujem vaše amandmane i pozivam vas e, da dođete na konferenciju koja će biti održana 8.6. Gospodine Terabela, ne slažem se s vašom procjenom stručnosti e, eksperta o kojem sam ja govorila. Mi se nalazimo u jednoj globaliziranoj E, ekonomiji u kojoj moramo uzeti u obzir stvarnosti, jer ako to ne učinimo, onda nećemo pronaći ni odgovarajuća rješenja za izlazak iz krize s kojom se suočavamo. Hvala. Hvala lijepa. Htio bih vas podsjetiti na e, javnu na saslušanje koje će se održati osmoga. Također bih se ispričao što nisam ranije sudjelovao u događajima koje ste organizirali, da ću se od sebe da ih u buduće popratim. Općenito je jako dobro moći poslušati stručnjake, ali i partnere poput e, primjerice SAD-a. Također sam moramo prisjetiti da su važna udruženja poljoprivrednika ali također ne možemo stavljati preveliki teret na organizacije proizvođača zato što njihova pozicija je na tržištu slaba. Rok za amandmane je 13. lipnja, ali potom će slijediti još posla, dakle nakon što se podnesu amandmani, i također ćemo organizirati niz događaja povezano uz ovo izvješće. Hvala lijepo na ovom nacrtu izvješća i hvala svima na raspravi. Nastavite zajedno raditi, dakle zajedno raditi i na amandmanima do 13. lipnja, kao što sam rekao. idući sastanak odbora održat će se 20. i 21. lipnja. A u nastavku slijedi sastanak koordinatora odbora i prije toga